Uh, Poštovani kolege i kolegice, moram vam najaviti promjenu u dnevnom redu. Točka broj sedam na našem dnevnom redu, a to je izvješće komisije o pošiljkama eh, otpada neće se e, raspraviti danas popodne i to znači da to neće biti naša posljedna točka na dnevnom redu danas popodne. Dakle, ako nema primjedbi, sad ćemo usvojiti dnevni red uz ovu promjenu. A sada idemo na točku broj 9 na našem dnevnom redu, a to je Europska strategija za Alpsku regiju. Mm, sada trebamo izglasati mišljenje gospođe Brijano. Moram reći da sam dobio zahtjev za poimenično glasovanje vezano uz amandmane 13 i 72. Sada vas pitam imamo li podršku za ovaj zahtjev za poimenično glasovanje. Možemo sada vašu podršku provjeriti elektroničkim putem. Tko je za poimenično glasovanje? Tko je protiv? Otvaram glasovanje. U redu, zatvaram glasovanje. Zahtjev se prihvaća. Glasovat ćemo elektroničkim putem. Imat ćemo poimenično glasovanje. Ne. Samo trenutak, sada ću objasniti. Zahtjev treba dobiti podršku 17 kolega. Imamo 21 kolegu za taj zahtjev, dakle prihvaća se zahtjev, žao mi je. A sada možemo započeti s glasovanjem. Europska strategija za Alpsku regiju. Kompromis broj 1. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman broj 19. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 20. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Glasujemo o kompromisu broj 2. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 26. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman broj 27. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Glasujemo o kompromisu broj 4. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Kompromis broj 5 za, protiv, suzdržani usvaja se. Glasujemo o amandmanu broj 31, posljednji dio, kao dodatak kompromisu broj 5. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Provjera. I jeste li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Glasujemo sada o amandmanu broj 35. koje je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Glasujemo o kompromisu broj 3. koje je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 37 za. Protiv. Suzdržani. Provjera. Jeste li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. Kompromis broj 6. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 44. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 45. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 47. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjera. Jeste li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Glasujemo o amandmanu broj 50. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman broj 52. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 53. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman broj 54. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis broj 7. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis broj 8. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 72. Elektroničko glasovanje. Poimenično glasovanje. Jeste li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. Sada glasujemo amandmanu broj 75. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman broj 76 koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Glasujemo o amandmanu broj 77 u dva dijela. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržani, provjera. Jeste li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se jedan glas razlike. Kompromis broj 9 Koje je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Glasujemo sada o amandmanu broj 86. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman broj 87. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. Glasujemo mandmanu broj 88 u dva dijela. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, provjera. Jeste li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. Glasujemo sada o amandmanu broj 89, također u dva dijela. Prvi dio tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Drugi dio za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis broj 10 tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis broj 11. tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. A sada amandman broj 98. Tko je za? Protiv? Suzdržani? provjeram. Jeste li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman broj 99. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Sada glasujemo o amandmanu broj 104 u dva dijela. Prvi dio, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Drugi dio, tko je za? Protiv? suzdržani, provjera. Jeste li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. Sada glasujemo o amandmanu broj 105 koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 106 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 107 za, protiv, provjera. Jeste li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 108 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis broj 12 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman broj 2 koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman broj 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman, e, kompromis broj 13 koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 6 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 8 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 11 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 12 za, protiv, suzdržani, provjeram. Jeste li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. Jedan glas razlike. Amandman 13. Poimenično glasovanje. Jeste li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman broj 14. Ko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. Sada glasujemo o mišljenju uz ove amandmane i to elektroničkim putem. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Čestitam kolegici Brijano. Adesso Sada ćemo prekinuti sastanak na nekoliko minuta i onda ćemo se sastati s povjerenikom Kanjeteom. Dear Poštovani kolege i kolegice, možemo sada započeti sa sljedećom točkom na dnevnom redu, a to je razmjena gledišta sa gospodinom Miguelom Marijasom Kanjetom, povjerenikom za klimatsku i energetsku politiku kao dio strukturiranog dijaloga. Srdačno pozdravljam povjerenika u našem odboru ENVI. Nadam se da ćemo imati plodonosnu raspravu u kontekstu godišnjeg strukturiranog dijaloga komisijom i, u kojem sudjeluje i odbor ENVI. E, pozdravljamo to što će nam e, povjerenik nešto reći o provedbi radnog programa za 2016. godinu i e, o prioritetima nakon 2016. Također želim podcrtati to da nakon sporazuma iz Pariza cilj ove razmjene gledišta jest da shvatimo koji je napredak postignut u zakonodavstvu kako bi se proveo okvir za 2030. godinu za klimu i energiju. Što se tiče e, podijeljenog raspodjele napora, e, korištenja zemljišta e, prenamjena korištenja zemljišta iz šumarstva i emisije iz poljoprivrede. Imajući na umu važnost sporazuma iz Pariza, i kako bismo bili e, dosljedni e, sa e, našim dogovorima iz Pariza. Drago nam je što ste danas ovdje s nama i da ću vam sada riječ za preliminarnu prezentaciju. Imate deset minuta na raspolaganju, a nakon toga ćemo započeti kao što je to uobičajeno sa krugom zastupnika. Hvala. Hvala vam, uvaženi zastupnici. Zadovoljstvo mi je održati ovu raspravu s vama u ovom trenutku. Naime, ovog petka će Europska unija potpisati sporazum iz Pariza u New Tako ćemo se vratiti svom ispunjavanju obećanja. 2016. će biti važna godina zato što se pripremamo za provedbu okvira 2030. vezano uz klimatska pitanja. Mislimo da ćemo ispuniti svoje ciljeve. Već smo preuzeli potrebne korake kad je riječ o provedbi i to revizijom sustava ETS. Ian Duncan i izvjestitelji Sjene vrlo naporno rade na reviziji sustava ETS. Idući korak je pozabaviti sa sektorima koji su izvan ETS-a. Dakle, odluka kako iskoristiti prenamjenu zemljišta i šumarstvo, te će ideje biti predstavljene prije ljeta. Zajedno ćemo također predstaviti komunikaciju o dekarbonizaciji prometa. Potom ćemo predstaviti paket o energetskoj učinkovitosti, revidirat ćemo dakle direktivu o energetskoj učinkovitosti, te onu koja se tiče performansi zgrada. Na taj način ćemo poboljšati svoje trenutne politike i zakonodavni okvir kako bi oni reflektirali nove ciljeve zadane za razdoblje do 2030. godine. Krajem godine ćemo ćemo predstaviti paket koji se tiče novog ekološkog dizajna, te novu energetsku direktivu, te ono vezano uz provođenje ciljeva nakon razdoblja 2020. Jak sustav upravljanja će biti od e, ključne važnosti za provedbu ciljeva zelene energije. Što se tiče ciljeva energije i klime do 2030. Izradit ćemo zakonodavnu inicijativu o upravljanju. I nakon e, sastanka Svjetske agencije za zakoplovstvo predstavit ćemo izvješće i odgovarajuće prijedloge koji se tiču smanjenja emisije stakleničkih plinova u zrakoplovstvu. Sada ću ovdje obraditi neke od ovih prijedloga koje sam upravo iznio. Dakle, prvo ću se pozabaviti dijelom koji se tiče prenamjene zemljišta. U listopadu 2014. vijeće se složilo da kako bi se smanjile ciljevi smanjenja stakleničkih plinova od 40%, sektori izvan ets dakle poljoprivreda i zakoplovstvo, trebaju dostići cilj od smanjenja od 30% do 2030. usporedbi sa brojkama iz 2005. Ove godine ćemo to prebaciti u obliku ciljeva, u obliku nacionalnih ciljeva za smanjenje emisija. Naime, ciljevi će se određivati na osnovu BDP-a pro capita. Pored ovoga, sa onim zemljama sa BDP-om iznad prosjeka, to će biti određeno na uravnotežen način. Komisija također razmatra povećanu fleksibilnost kako bi se onim zemljama kojima će to biti skupo da na zajednički način postignu te iste ciljeve na jeftiniji način. Što se tiče prenamjene zemljišta, i šumarstva unutar ciljeva do 2030. Djelovanje u tom sektoru može dovesti do smanjenja emisija od 40%. Kad riječ o sektoru i sigurnosti hrane i želje da ostanemo ispod povećanja temperature od 2 stupnja je nešto što je jasno naznačeno u sporazumu iz Pariza. Iz toga ćemo zajedno sa podjelom napora izraditi prijedlog kako uključiti ovaj sektor u sporazum za postizanje ciljeva do 2030. U smjernicama vijeća se spominje dakle, karakteristika poljoprivrede prema kojoj je moguće da je ovaj sektor da svoj doprinos smanjenju emisija. Ja sam se već susreo sa 19 ministara iz zemalja članica. To je ključno u mojoj pripremi mog prijedloga koji ću izraditi u srpnju. Mi se nadovezujemo na postojeći zakonodavni okvir kako bismo izradili uravnotežen prijedlog koji će sadržavati fleksibilnost, a istovremeno e, sačuvati dakle, okolišni integritet. Zemlje članice će biti odgovorne za smanjivanje emisija u sektorima izvan ITS-a. Istovremeno razine na Europskoj uniji će biti od ključne važnosti kako bi se diljem sektora postiglo smanjenje. Dekarbonizacija prometa je upravo izvrstan primjer. Moramo naći dosljedan, dosljednu inovativnu politiku kojom ćemo se nositi sa izazovima dekarbonizacije u ovom sektoru. Svi sektori upravljanja trebaju sudjelovati u ovoj odluci. Evropske, nacionalne, regionalne, općinske vlasti te gradovi. Zajedno ćemo, zajedno sa podjelom odgovornosti prije ljeta, predstaviti komunikaciju o dekarbonizaciji prometnog e, sektora. Tu ćemo naznačiti kako ovaj sektor može pomoći dostizanju ciljeva iz agende za 2030. Komunikacija će obuhvatiti sve prometne sektore i to na integriran način. Kada je riječ o cestovnom prometu stavit ćemo naglasak na dekarbonizaciju goriva, uključujući alternativna goriva. Upravljanje cestovnim prometom, uključujući različite modalitete prijevoza, sustav prijevoza, će se određivati zadavanjem potrebnih smjernica, o kojima ću sada reći nešto više riječi. Dakle, dosljedni i realistični CO2 standardi za razdoblje iza 2020. čak i od ključne važnosti kako bismo dostigli klimatske ciljeve iz 2030. i kao e, dobar uvod u ostvarenje ciljeva do 2050. Zato ćemo izraditi prijedlog za nove standarde emisija za laka gospodarska vozila. To očekujemo da će se to usvojiti 2017. Cilj, ovo to će nam pomoći da dostignemo nove ciljeve u automobilskoj tehnologiji. To je povezano ne samo sa dekarbonizacijom cestovnog prijevoza, već će pomoći konkurentnosti naše automobilske industrije. Zato želim naglasiti napore koje je europska industrija uložila tijekom godina i dodatnu vrijednost koju je ovo dalo europskom gospodarstvu kada je riječ o rastu i stvaranju radnih mjesta. Dalje, razvoj niskih emisija kod automobila je veliki izazov za europsku industriju. Međutim, siguran sam da ćemo zadati realistične, vjerodostojne ciljeve koje će naša industrija moći ispuniti. Da bi se to dogodilo, prije svega moramo poboljšati način na koji se testiraju emisije CO2 kod vozila nakon slučaja Volkswagen od ključne važnosti je da ponovno zadobimo e, povjerenje u procedure testiranja. Zato sada nastavljamo sa provedbom svjetskog e, standarda testiranja lakih gospodarskih vozila. Ovaj novi postupak će nam dati vjerodostojnije rezultate testova. To će potrošačima dati realistične podatke o potrošnji goriva, a komisija kao regulator moći će zadati vjerodostojnije e, ciljeve e, smanjenja emisija CO2. Nada se da će ovo biti usvojeno vrlo brzo. Osim toga, uskoro ćemo se pozabaviti emisijama teretnih vozila. Radimo na prijedlogu e, rezolucije kojom radimo na prijedlogu zakonodavnog okvira kojim će uspostaviti nadzor i izvješćivanje, a to treba biti usvojeno do 2017. To će biti jedan od prvih koraka za određivanje e, ograničenja e, emisija CO2 za teretna vozila. U ovom kontekstu radimo na posebnim ciljevima. Poštovani zastupnici, kao što vidite, ovo će biti jako naporna godina za područje e, zakonodavstva vezanog uz klimatska pitanja i nadam se da ćemo postići dobre rezultate uz vašu pomoć. Uz Pariški sporazum ovaj mandat je dobio sjajan početak i ukoliko usvojimo ovo zakonodavstvo, to će biti doista jedan važan trenutak za ispunjenje zadanih ciljeva. Hvala lijepo. Sada možemo nastaviti sa pitanjima e, za zastupnika za EPP Peter Lize. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući, hvala lijepa gospodine Povriće na tumačenjima i angažmanu. Što se tiče e, tekućeg zakonodavnog postupka ETS-a želim reći sljedeće. Rasprava je prilično intenzivna u našem klubu smatramo eh, da je ovaj prijedlog za neke sektore energetske industrije prilično eh, sportski i ovih 10% najboljih eh, možda neće moći dobiti 100% potpore bez naplate. Dakle, redukcija od 34% je ovdje upitna. Moramo postaviti pitanje tako da najbolja poduzeća, recimo u čeličnoj industriji, e, moraju moći, ako jesu među 10% najboljih, dobivaju 100% e, nepovratnih sredstava. E, to zahtijeva veliko umjeće i mislim da ovamo spada i odluka o podijeljenim naporima, effort sharing, Države članice okljevaju prihvatiti svoju odgovornost. Ja vas pozivam e, na strogost. Nemojte, budite popustljivi prema državama članicama jer nije prihvatljivo da neke sektore e, energetski intenzivne industrije jako opterećujemo, a tamo gdje bi države članice morale samo nešto poduzeti budemo manje stroži. Što se tiče poljoprivrede, moramo biti oprezni. Tu potencijal nije tako velik kao na drugim područjima, ali niti njih ne možemo posve isključiti iz tih napora. Kod prenamjene korištenja zemljišta molim da vodite računa o tome da ne bude e, puno e, rupa i mogućnosti evazije. Što se tiče e, zračnog prometa, on još nije toliko obuhvaćen ETS-om, i moramo biti vrlo oprezni što se tiče letova izvan Europske unije. Tu su međunarodni e, pregovori, ali zar ne bi unutar Europske unije trebalo e, zračni promet e, tretirati na isti način kao i druge sektore kako bismo tu dobili malo manevarskog prostora. Hvala lijepa. Matijas Grote za SID. Hvala lijepa nakon pariške euforije gdje više nitko nije računao s time da će na kraju krajeva biti e, ishoda svih pregovora s obzirom na broj članica. Mi znamo kako već imamo problem u Europskoj uniji da to zajedno e, nešto dogovorimo. Tu sada treba krenuti na dijelo i e, razborito se baviti zaštitom klime. S jedne strane kod sustava ETS-a kolega je iz Pučana spomenuo gdje želi imati iznimke, a ja nipošto ne želim imati iznimku u zračnom prometu. Vrlo teško je objasniti zašto plaćamo porez na gorivo e, za našu mobilnost, a upravo kod e, zračnog prometa e, gdje ne postoje nikakvi porez ili bilo kakav instrument, mislim da nam je vrlo uputno da uspostavimo jednak tretman u Europi, a ne da imamo rasprave u kojoj će se reći ovi jedni ne moraju ništa učiniti, a svi drugi moraju e, poduzeti velike napore. Zato usadno apeliram na e, ravnopravni tretman. E, to se dakle posebno odnosi na ETS i na zrakoplovni promet. Mislim da smo jasno iskazali u Parizu što mislimo u tom kontekstu o pomorskom i zračnom prometu. Nažalost, sve je to ublaženo i zapravo smo postigli nazadak. Što se tiče standarda e, ugljičnog dioksida u prometu e, posebno teških gospodarskih vozila, ali i lakih, recimo osobnih automobila koji su tu uključeni, tu moramo vrlo jasno e, reći koliko je izgubljeno povjerenja upravo što se tiče e, dizela, što se tiče e, dušika. Mislim da komisija mora strože kontrolirati da li se vozilo isključuje na 20, 17 ili 10 stupnjeva, što je to europski standard. Prije nego što krenemo na nove standarde treba provesti one koje imamo Naravno, to se može putem homologacije, ali problematika e, zagađenja zraka u Italiji, u velikim gradovima, nećemo riješiti ako postoje rupe e, kroz koje se mogu akteri e, izvući i zaobići europsko zakonodavstvo. Dakle, prije nego što krenemo s novim projektima, molimo da se točno pazi postoji li kod tog prijedloga E, način legalnog izbjegavanja a da na kraju onda od ispušnih plinova ne dobijemo ono što bi naša procjena utjecaja i što bi znanost zapravo omogućili. Stoga dakle imamo e, mnogo toga e, za napraviti, a tu je svakako i središnja koncepcija vjerodostojnost. Mi moramo uvjeriti građane da Europa ovdje ne primjenjuje različita mjerila. Kod čelične industrije tu smo rigorozni, a kod onih drugih e, gledamo kroz prste. To ne može. To je pitanje jednakopravnosti i ravnopravnosti i molim da povjerenik bude strog. E, effort sharing po prijevodu nisam točno shvatio. Je li to e, prije ljetne stanke ili poslije? Aha, prije. Dobro, hvala na odgovoru. Evo, tome sam e, blagonakljenon. Hvala lijepa, kaže predsjedavajući. Sada e, Julie Girling. Hvala lijepa. Hvala povjereniče. Nasto ću se držati temi dodijeljenog vremena. Prije svega, me zanima emisije CO2 kod kamiona. Govorili ste o planovima za dekarbonizaciju. Dosta se o tome pričalo prošlog tjedna u Amsterdamu, dakle budućim e, sustavima u sustavu prijevoza i tu postoji sada praznina kada je riječ o kamionima. Vi ste spomenuli rok od 2017. Sada imamo Sad imamo dakle građane koji žele znati e, koje su, koje su emisije kod vozila. Što je sa uh, dušikovim spojevima? Te koliko stoji održavanje takvih vozila? Dakle, trebalo bi biti moguće dobiti ovaj prijedlog vezano uz kamione vrlo, vrlo brzo. Zanima me kada točno ocjenjujete da ćete moći parlamentu predložiti dakle ovaj prijedlog vezan uz emisije CO2 kod kamiona, hoće li to biti integrirano sa ova dva pitanja? potom vezano uz sustav ETS-a. Što se tiče rasprava o kojima sam čitala prošlog tjedna, dakle imamo prijedlog iz Francuske, prijedlog Segoren Royal, zanimalo me da ste vi zainteresirani za mehanizam koji je ona e, predložila, dakle sustav plutajućih e, cijena. Je li to nešto što ćete uzeti u obzir, jer može to biti dio rješenje ili je to samo jedna zanimljiva rasprava? Thank you Hvala. U ime kluba Alde, gospodin Gerbrandi. Hvala. Hvala povjereniče što ste ovdje danas i što ste nam jasno obrazložili što možemo očekivati od komisije u, vašem području nadležnosti. Što se tiče teških gospodarskih vozila, spomenuli ste da komisija razmatra postavljanje standarda. To znači da ćete doista zadati standarde, pa bilo bi vrijeme, zato što mnoge zemlje poput SAD i Kine već imaju standarde za kamione i autobuse, pa zašto ne bismo imali i mi? Međutim, moje glavno pitanje tiče se ugljičnog mjehura, carbon bubble. To pitanje su preuzele centralne banke, dakle ona nizozemska, engleska pa i naša središnja banka je tu iznijela svoje stajalište prošlog tjedna smo vidjeli, dakle, Peabody Energy je, e, proglasio bankrot, dakle, do najvećih e, industrija ugljena u svijetu. Pa je to ne čuti s obzirom na situaciju u tržištu. Izgubilo je 97% svoje vrijednosti u godinu dana. Oni su prije četiri godine potrošili, oni su nedavno potrošili četiri milijarde dolara na jednu australsku tvrtku koju su kupili, a gube se značajni iznosi u istočnoj Europi, dakle svakog dana od strane industrije u ovom sektoru. To je veliki problem. Središnja banka traži urednu energetsku tranziciju, neuredne tranzicije koje donosi gubitke na tržištu Vidjeli smo da ove brojke govore same za sebe. Dakle, moje pitanje je, uzima li komisija u obzir ova izvješća središnjih banaka? Planirate li zajedno sa povjerenikom Jonathanom Hillom izraditi prijedlog kojim ćete ostvariti ovu urednu energetsku tradiciju, tranziciju? Hvala. Za klub GUE, Estefanija Torres, izvolite. Hvala lijepo. Moram priznati da sam iznenađena što se pojavio gospodin Kanjete danas ovdje nakon skandala s Panama Papersima. Tamo se pojavljuju imena članova njegove obitelji koji su upleteni sa e, kontima u Švicarskoj, s računima u Švicarskoj i možda biste trebali zapravo dati ostavku kao vaš kolega gospodin Sovija. E, morali bismo vam biti zahvalni e, kada biste dali ostavku kao što je to učinio kolega Sorija u Španjolskoj. E, imam nekoliko pitanja. Kao prvo, Europska agencija za okoliš u jednom izvješću obavještava da Španjolska ne e, poštuje smanjenje e, emisija na koje je obvezana. Čak su porasle emisije. Što vi o tome mislite? Je li razlog možda u tome što E, više od 80% slučajeva pogađa velike koncerne. A što se tiče vašeg rada kao povjerenika, e, on zapravo koristi vašim prijateljima u velikim poduzećima, umjesto da štitite e, javno zdravlje i zdravlje ljudi a e, najbolje infrastrukturne projekte Europske unije e, birate vi, a što je bilo sa propalim projektom Aquamet u Španjolskoj? Nama je najvažnije da zaštitimo prirodne izvore i resurse. Svi ti skandali, utaja poreza, korupcija kod e, Europske pučke stranke, e, kod španjolske pučke stranke, ne biste li trebali priznati da niste dorasli svoje dužnosti? E, puška stranka misli da ima tu neku bianko mjenicu, ali to nije tako. Postoji odgovornost prema građanima, prema ljudima. Ja svoju izbornu jedinicu poštujem i u e, Španjolskoj. Je li vam jasno koju štetu činite našem društvu? Gospodin Čaba. Hvala lijepa, e, povjereniče, što ste nas počastili svojim dolaskom. Moje se pitanje odnosi na prenamjenu korištenja zemljišta, o tome ste također govorili. Prema sporazumu iz Pariza, cilj nije samo e, promjena za 2 stupnja, nego za 1,5 stupnja Celzijevih. Izvorni ciljevi eh, iz paketa 2030. počivaju na smanjenju od dva stupnja. Eh, to sam pitanje već nekoliko puta eh, vama postavio. Možemo li te ciljeve povećati? Možemo li biti ambiciozniji u ciljevima? To je vrlo važno baš za korištenje zemljišta. Zato vas želim pitati, e, planira li komisija e, da prilagodi paket LULU-CF-a na 1,5%, posto 1,5 stupnjeva, tako da postignemo cilj od 95% kod dekarbonizacije. Treba prilagoditi e, korištenje zemljište toj razini države članice ulože napore kako bi e, vrlo kreativno e, izvještavale u, o ciljevima LULUCF-a. s obzirom na cjelokupnu bilancu ugljika. E, to bi naravno značilo mnogo vrućeg zraka u ovom sustavu e, i to bi potkopalo sve napore koje ulažemo u stabilnost tržišta i e, promjene na tržištu ugljika. E, moje pitanje, kada bi se komisija odlučila za čvrstu poziciju taj bi sektor e, bio zaseban stup, a ne bi ga se e, miješalo e, sa drugim računima. Države članice bi se tada morale držati pravila. Hvala lijepa za VF gospođa Giordano. Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući, gospodine povjereniče. Ovaj dijalog nam prije svega daje priliku da malo razmotrimo kako se e, odnosimo prema velikim izazovima postoji velika e, transformacija na području gospodarstva i okoliša. Akteri u gospodarstvu moraju smanjiti zagađenja i svoje resurse podvesti pod ciljeve održivosti. Mislim da se tu načelno slažemo, no problem je u metodama i primjeni. Imamo načelo e, da prouzročitelj plaća, Prema tome bi reforma ETS, e a trebala obuhvatiti ove sektore. E, sektor cestovnog prometa mora biti ekološki, a terete treba rasporediti na sektore. Tako piše u dokumentima. Međutim, u stvarnosti e, vidimo da se gospodarsko opterećenje ne raspoređuje ravnomjerno. Mi ne živimo u e, kuli od slonovače. E, postoje konkretno opterećenja, s jednostavno to su pravni proposi, ali tu je i gubitak konkurentnosti. Područje agrara je izloženo velikom opterećenju druga područja sa velikim emisijama e, CO2 su manje opterećena. A upravo e, slabije razvijene regije tu izvlače kraći kraj. Gospodine povjerenče, zanima me e, želi li komisija unaprijediti okvir ocjenjivanja i hoće li se pobrinuti za to da snažnije uključi civilno društvo i građane. Govorimo o primjeni e, ciljeva iz Pariza, ali govorimo o tome da to mora biti u skladu s gospodarskom realnošću. Jer samo tako ćemo postići uravnotežena pravila u Europi. Hvala lijepa. Riječ ima povjerenik. što se tiče industrijskog sektora i prijedloga komisije. Ovaj prijedlog se dugo pripremao i zato smo pomno analizirali kako e, sprječavati prekomjerne emisije CO2 analizirali smo e, one sektore e, koji su bitni za trgovinu, konkurentnost i koji imaju energetsku intenzivnost. Tu postoje dvije skupine. Postoji e, konsensus u parlamentu. Jedni žele zaštititi taj sektor Komisija je otvorena suradnji s parlamentom. E, mi e, nudimo dijalog i analizu e, gospodarskih učinaka bilo koje odluke. Imamo 11 tisuća poduzeća i nije lako klasificirati ih s obzirom na ovo. Čim nešto promijenimo moramo vidjeti koji su posljedice za ostale vi morate objasniti što to znači za petrokemijsku industriju i za sve druge sektore. E, zato smo jednu godinu analizirali e, stvari prije nego što smo izašli s predlogom. Mi smo otvoreni za dijalog s parlamentom i e, moje službe će dati svaku tehničku potporu da vidimo koja je posljedica bilo kakvog predloga. Ovo je vrlo složen zakonodavni akt i gospodin Lize je istaknuo e, svjetske ciljeve. E, neke države članice su e, vrlo kooperativna. Kod nacionalnih ciljeva u, prometi, u prometu, u drugim sektorima, samo u jednoj od 19 država članica vidio sam veće ambicije nego ono što je komisija predložila. U ostalima se govorilo o vlastitim e, poteškoćama s ciljevima. Međutim, e, daleko ispod dva stupnja e, za smanjenje 14% stakleničkih plinova kako postići onda svjetsko smanjenje od 13%. E, tu moramo biti vrlo uravnoteženi. Svakako je poljoprivreda ovdje poljoprivreda je vrlo složeno pitanje ovdje. Moramo izgraditi fleksibilnost sa prenamjenom korištenja zemljašte, moramo voditi računa o ograničenjima i moramo postići ublaženje eh, emisija u poljoprivredi. Tu će biti promjena eh, i fleksibilnost između eh, prenamjena korištenja i drugih direktiva. Što se tiče transporta, i prijevoza. E, Matijas Grote i drugi e, su e, rekli da smo u Parizu htjeli uključiti zračni promet i pomorski, a na kraju u Parizu nisu, ali moraju dati svoj doprinos postizanju ciljeva od ta dva stupnja. Nacrt rezolucije za IKO prema mišljenju komisije je osnova za pregovore, ima osnove crte e, plana za e, budući rad. Svakako tu postoje neke slabosti, prvenstveno s obzirom na probleme s ciljevima 2020. E, tjesno surađujemo sa SAD-om kako bismo postigli dogovor oko ciljeva i kao. E, sa Američkom agencijom za okoliš e, trebamo uskladiti naše pozicije s obzirom na svjetsku zrakoplovnu agenciju. Mi ćemo dati podršku tim pregovorima i još moramo pričekati koji će stav zauzeti Kina e, i neke druge zemlje. E, svjesni smo e, toga da komisija s obzirom na sustav ETS mora e, izvještavati Europskom parlamentu i vijeću ishode skupštine i kao u nacionalnom razvoju treba voditi računa o tim zaključcima kao i u politikama Europske unije. Međutim, rokovi su e, vrlo složeni. E, još ne znamo ishod Skupštine i kao. E, komisija je već pokrenula za pripreme za reviziju ETS-a Europske unije. Imamo procjene učinke i roadmap je već objavljen. Krenuli smo u javne konzultacije i to će trajati do svibnja. I krenut ćemo na sljedeći koruk kada završimo konzultacije. Što se tiče rokove za e, prijedlog, e, oni su e, vrlo tjesni. Moramo pričekati koji će ishod dati Skupština i kao početkom listopada, zato to moramo ocijeniti i uključiti u prijedlog. Odluke će biti donesene do kraja ožujka 2018. E, to jest 31.3. 2018. Komisija će pomno pratiti razvoj u ICAO i izaći s prijedlogom e, s europske strane. Optimistični smo da će se postići e, dogovor, no sada radimo sve pripremne radnje kako bismo s prijedlogom mogli izaći čim i kao znamo ishode i kao. Pitanje emisija ugljičnog dioksida u cestovnom prometu, e, to jest osobnih vozila, je također vrlo važno. Tu moramo biti ambiciozni i moramo povećati povjerenje potrošača. E, I jasno nam je da se e, razlikuju vrijednosti koje se mjere u laboratorijima i koje su realne. E, moramo harmonizirati postupke testiranja do kraja ove godine i uvjeti testiranja moraju biti stroži. Istodobno komisija razmišlja o mogućnostima e, testirati vrijednosti u vožnji i tu imamo nezavisne znanstvene e, savjetnike e, SAM će nam dati rezultate do kraja ove godine. Kada E, budemo znali mogućnosti testiranja u vožnji, onda ćemo odlučiti kako ćemo to uključiti u ciljeve budućih e, zakonodavnih akata. E, Matijas je pitao kada će doći taj prijedlog. Trudimo se koliko možemo kako bi prijedlog došao prije ljetne stanke sredinom srpnja. Zato što će rasprava e, u, parlamentu biti izdašna, to neće biti jednostavno, možda ćete istovremeno e, razgovarati čak i o prenamjeni korištenja zemljišta, to će biti sve vrlo složeno. Drugo, treba ratificirati sporazum iz Parazima, mi potpisujemo četvrtog. međutim, Europska unija mora i ratificirati sporazum e, prije nego što stupi na snagu. 55 država članica e, i 55 emisija. E, to će biti vrlo ambiciozni činovi, ciljevi kod klimatske zaštite, a sada mnoge države članice ne žele krenuti u ratifikaciju e, dok ne znaju nacionalne ciljeve jer to E, uvjetuje uglavnom države članice neće započeti u ratifikaciju prije nego što to ne bude odlučeno. Treba najprije vidjeti koje će biti to otprilike ciljevi E, zato ćemo se odlučiti za e, ubrzani postupak. Što se tiče e, teretnih vozila, gospođa Girling je rekla Mi sada pripremamo prijedlog za praćenje i evaluacije do 2017. To će biti, e, dakle, 2017. E, znat ćemo CO2 emisije teških gospodarskih vozila i želimo za njih razviti specifične ciljeve. Najprije idemo na MRV, praćenje, izvješćivanje, verifikaciju, a onda ćemo odlučiti o budućim ciljevima. Trenutno je ocjena da postoji tolika konkurencija na tržištu da e, vozila već postižu e, dobre ciljeve. Zašto? Zato što to kupci e, zahtijevaju. Oni žele manje emisije i manje potrošnje kod vozila koje kupuju no e, neke države nisu odredile ciljeve, a one koje jesu, kod njih treba vidjeti jesu li ih ispunili. To nije lako. Bilo je e, specifično pitanje što se tiče gornjih granica fluoriziranih e, stakleničkih plinova. Uveli smo e, sustav e, trgovanja emisijama e, koje je tržišno, jer želimo da cijena bude signal da se investira u niskougljičnu ekonomiju. I to treba funkcionirati neovisno o miješanju politike. komisija brani e, reformu ovog sustava jer je to u interesu stabilnog tržišta. Ako govorimo o gornjim i donjim granicama, ta e, rasprava nema smisla. Vidimo što se događa s ETS-om trenutno. Ako krenemo u raspravu o donjim i gornjim granicama, zamislite što će se dogoditi. E, mi dakle podržavamo svoj prijedlog što se tiče sustava ETS-a komisija smatra da ga treba dalje reformirati, a ne razmišljati o gornjim i donjim granicama. Čuli smo pitanje o teškim gospodarskim vozilima, sustav o izvješćivanju ćemo imati do 2017. Dugo je trebalo da se takvi ciljevi definiraju za osobna vozila, e, sada ih trebamo definirati za teretna. Kada smo govorili o mehuru, mjehuru o, oglika, ne samo u vezi sa rudarskim poduzećima, e, treba se suočiti s problemom. U Parizu smo dogovorili manje od dva stupnja. Prije toga imali smo 1,5 u klimatskom e, e, organizaciji za klimu. Kako bismo došli do studija utjecaja na okoliš, treba znati što znači ovo 1,5 e, stupnja. 2018. dobit ćemo izvješće što je učinak e, te vrijednosti 1,5 stupnja. E, pozvali smo u Parizu da se prezentiraju e, strategije za dekarbonizaciju čim dobijemo izvješće e, Međunarodnog panela za zaštitu klime 2018. E, komisija će e, raspraviti o ekonomskim posljedicama koje to postavlja za sve članice Europske unije. Treba analizirati sve promjene koje moramo provesti u našim gospodarstvima ako želimo energiju, odnosno električnu energiju proizvoditi iz čistih e, izvora. E, pokrenut ćemo vrlo temeljito istraživanje 2018 kako bismo 2020. Ujedinjenim narodima dati naše strategije za, do sredine stoljeća. Zato e, surađujemo sa predsjednikom Katajdanom gdje treba uključiti i pitanje zapošljavanja i rasta. E, to je zadatak za cijelu komisiju koju koordinira potpredsjednik i njegovi projektni timovi. To je dakle složen napor i treba još puno raditi. E, svakako tu će biti uključen i povjerenik Hill. No to se odnosi na cijeli e, gospodarski sustav. Ako krenete u proizvodnju, e, u proizvodnji onda morate zahvatiti ostale karike u lancu. izvješća pred Ujedinjenim narodima zahtijevat će 3,3 biljuna dolara. To su velike promjene i moramo se s njima suočiti. E, gospođa Estefanija Torres e, mi je predbacila da e, imam veze sa e, lobijima velikih koncerna. Međutim, ja kao povjerenik e, obično primam sve one koji, sve one koje to žele. I zato i poštujem e, norme evidencija. U evidencijama ćemo, ćete pronaći E, sve podatke koje vas zanimaju. Ja se redovito sastavljam i s predstavnicima nevladenih organizacija. E, sastajem se i s onima koje proizvode čiste energije, za koje se bave energetskom učinkovitošću. Sastajem se s predstavnicima sindikata, sa svima koji pokucaju na moja vrata. Ako pogledate koliko sastanaka imamo u komisiji, vidjet ćete da su moja vrata zaista otvorena. Zašto? zato što moramo biti u kontaktu s dionicima. Moramo znati koje su brige i interesi svih područja. Mislim da je to najbolje. Ako kritizirate moje aktivnosti, to je vaše pravo. Ono što sam učinio prošle godine, pa putovao sam cijeli svijet u nastojanju da postignem konsenzus e, u smislu koalicije velikih ambicija kako bismo ostvarili sporazum u Parizu. To sam činio prošle godine. A ove godine nastojem e, primijeniti potrebno e, pravila i zakonodavstvo kako bismo mogli i ispuniti ciljeve iz Pariza u svim sektorima. Eto, to su moje namjere na svim područjima. vidjet ćete i sami. Uvjerit će vas činjenice. Vidjet ćete što će pisati u prijedlozima za zakonodavstvo. Vidjet ćete što ćemo činiti kod obnovljivih energija, kod energetske učinkovitosti. Mi radimo na postizanju tih ciljeva. Zatim smo imalo pitanje o, o e, ili dva stupnja. Pa mi ćemo razvijati strategije za sredinu stoljeća od 2018. Prvo ćemo sakupiti činjenice, onda ćemo donositi odluke. Što se tiče prenamjene korištenja zemljišta i e, taj, to područje mora dati doprinos. svakako je potencijal u poljoprivredi niži, ali moramo osigurati e, sačuvanost e, prirode. E, to mora biti osigurano. Imat ćemo gornju granicu milijuna tona od prenamjene korištenja zemljišta što može dati doprinos u smislu emisija na drugim područjima. E, gospodin Dorman je govorio o smanjenju konkurentnosti u poljoprivredi. Prijedlog za LULU-CF je u tjesnoj suradnji s povjerenikom Hillom. potrebe eh, poljoprivrede su jasno artikulirane i sa povjerenikom Hoganom eh, smo tjesno surađivali. Eh, kao povjerenik ja držim do konzultacija s dionicima. To je vrlo važno i treba o tome voditi računa. Tu je i procjena utjecaja E, koju e, provodimo vrlo temeljito i to zahtjeva dosta vremena. Mi vodimo računa o različitim mogućim razvojima i scenarijima. E, nastojimo povezati interese i izvedivost. Treba biti svjestan posljedica svake politike. Treba dakle se e, savjetovati sa dionicima, ali voditi računa i o procjeni utjecaja. Hvala. prije nego što započnemo sa sljedećim krugom pitanja, moram reći da smo dobili 19 zahtjeva za e, dobivanje riječi, zato molim sve govornike da budu što kraći, da se za zadnog vremena. A sada započnemo sa gospodinom Beletnom. Izvolite. Hvala predsjedniče. Zahvaljujem povjereniku. Neću ponavljati ono što je već rečeno. Kad govorimo o ETS-u, mi očekujemo vaš prijedlog u srpnju. Ako sam dobro shvatio, ovdje postoji čvrsta veza između ETS-a i ne ETS-a i vjerujem da ćemo 2017. godine jednog dana zajedno odlučiti o ETS-u i ne ETS-u. Dakle, to se ne treba izbjegavati. Vi vjerojatno sjećate u ovoj sali e, veću ambiciju za sektorne ETS-a, zato što ćemo stvoriti veći manevarski prostor u ETS-u. Mislim da to treba biti stvarno težak posao za vas, pronaći e, zajednički nazivnik za sve države članice. Međutim, Peter Lize i Matejas Grote govorili su o e, devijaciji, dakle mi podržavamo ono što su reče, rekli E, što se tiče e, letova i lakih, e, odnosno teških teretnih vozila. Dakle, podržavamo postupak u sektoru netes a podsebice što se tiče stvaranje kvalitetnog prometnog sektora sa kvalitetnim teškim prometnim vozilima. Tu postoji još i mnoge inovacije u ovom sektoru. E, tu dolazi do resorpcije ugljičnog dioksida. E, on ulazi u nove inovativne projekte i mislim da treba dobro sagledati te inovacije jer inovacije ne mogu se e, uključiti u računanje unutar ETS-a. Dakle, bila bi dobra ideja da to proanaliziramo i da promičemo ovakav razvoj. Što vi mislite o ovim e, inovativnim razvojima u ovom sektoru? Hvala. Hvala, gospodin Paulucci. Hvala, predsjedniče. Ciljevi smanjenja CO2 koji su definirani u Parizu ovise uvelike o sustavu ETS-a. Moramo biti ambiciozni povjereniče, to je jasno, ali mislim da moramo također sagledati probleme kako bismo što brže nastavili s našim napretkom. Zato pozivam vašu pažnju na loše utjecaje koje sustav ETS do sada imao. Međutim, znamo da je ETS bio jako dobar instrument za borbu protiv negativnih e, posljedica na unutarnjem tržištu. Vi ste govorili o isticanju ugljika. ugljika. Što se dogodilo, na primjer, u sektoru proizvodnje čelika? Neke su države dale pomoć firmama, a druge nisu. Dakle, tako je došlo do narušavanja tržišnog natjecanja u obliku različite provedbe pravila ETS-a u različitim državama članicama. Prema e, nedavnom mišljenju talijanske e, agencije za borbi e, protiv iskrivljavanja tržišnog natjecanja izgleda da je tu došlo do kompenzacijskih mjera. Koji je paradoks u kojem se sada nalazimo? Europski E, evropska redistribucija na temelju e, mogućnosti pojedinih proračuna država članica. Ovo se negativno odražava na BDP i općenito na države članice koje moraju poštivati e, ugovore koji su na snazi. Ne možemo ovako nastaviti ako želimo imati pravu energetsku uniju. Europski parlament je izglasao rezoluciju Revizija ETS-a ne ulazi u vaše ovlasti, ali ipak smatrate li vi da bi energetska unija trebala imati za cilj ispravljanje iskrivljavanja o kojima ste vi govorili i kako mislite nastaviti na tom putu? Hvala. A sada gospođa Višnjevska, izvolite. Hvala lijepa. Povjereniče, hvala predsjedniče. Europska industrija stelika, čelika nalazi se u vrlo teškoj poziciji. E, taj sektor e, ima jako nisku cijenu čelika zbog toga što se on uvozi iz Kine. Jedan od e, glavnih razloga za ovako niske cijene je nedovoljna obaveza koju je preuzela Kina u klimatskoj politici čini se da bi se trebalo doći do smanjenja emisije u toj državi. Imajući na umu to da je Kina tržišno gospodarstvo, europska industrija se ne može zaštititi od nepoštenog tržišnog natjecanja Kine. E, htjela bih znati što vi mislite o tome da se Kina smatra tržišnim gospodarstvom, što bi bile posljedice ovakvog razmatranja. Smatrali komisija e, da je e, dobro preuzeta obveza Kine. Hvala lijepa gospodine predsjedavajuće, gospodine povjereniče. Budući da ću uskoro morat otići, ne mogu se slušati odgovor, ali to će učiniti moj asistent. E, prvo pitanje, e, sektor prijevoza govorili ste o cestama, ali i o zračnom prometu, a niste spominjali e, pomorski promet. On je isključen i iz razgovora u Parizu. E, što mislite o smanjenju emisija u pomorskom prometu? Imate li tu kontakte e, prema IMU? I Drugo pitanje, e, za klimu su važna mora, oceani, oni proizvode kisik, vezuju ugljični dioksid i zato ih treba uključiti u razmatranja. Zato vas konkretno pitanje koje uloge e, mora igraju u e, vašem nastojanju postizanja klimatskih ciljeva? Hvala. Gospođa Oken, izvolite. Eh, Hvala povjereniče, govorit ću na danskom. Izgleda da nije jasno to da će se e, korištenje biomase pretvoriti u nešto održivo, e, nešto održivije od ugljena ipak vidimo da postoji velika potražnja za biomasom i ona je prevelika. U mnogim državama članicama izgleda da su se energetski planovi temeljili upravo na biomasi. Dakle, postoji rizik da će to e, gurati čitav, e, čitavo tržište e, prehrambenih proizvoda, zato što će doći do sječe šuma i e, prenamjene zemljišta kako bismo imali što veći pristup e, biomasi i to zbog emisija e, stakleničkih plinova. Nećemo uspjeti unijeti pojam vezanja i skladištenja CO2 Ovdje ono što je prilično važno jest može li komisija obećati da će se načela e, održivosti uvesti za biomasu i da će se uzeti u obzir. Jer e, ovaj efekt je i negativan i vezano uz korištenje i prenamjenu zemljišta. Naglam se da ćete danas obećati da ćemo imati striktne kriterije za korištenje biomase i da će biti onako striktni kao što su za biomasu. Hvala. Hvala. Gospodin Jean-François Žalk, izvolite. Povjereniče, 10.3. komisija je objavila izvješće o iluku o korištenju i prenamjeni korištenja zemljišta za biogoriva koja se koriste Srpske unije. Komisija je e, dala zadatak trima e, konzultantima da pripreme ovo izvješće. Izgleda da povjerenje investitora u biogoriva se sada smanjilo. To bi mogu biti sektor koji će stvoriti e, mnogo radnih mjesta i koje bi e, mogu omogućiti dodatnu zaradu poljoprivrednicima, revitalizirati neke ruralne zajednice. Sada Europska unija pregovara s Merkosurom o etanolu i o uvozu etanola iz tih država. A imat ćemo i preferencijalne tarife koje će obuhvaćati 12% godišnje proizvodnje Europske unije. To bi bio ekvivalent. komisija je ograničila proizvodnja biogoriva zbog iluka, ali sada uvozi etanol, izgleda, iz ovih država gdje nema nikakve kontrole vezano za korištenje zemljišta. Možete li nam objasniti logiku ove vaše linije djelovanja? Hvala. Hvala. Gospođa Grostet, izvolite. Hvala, povjereniče na prezentaciji zakonodavnog e, djelovanja u budućnosti. Što se tiče reforma sustava ETS-a, bit ćemo vrlo pažljivi što e, se tiče konkurentnosti neke nah industrija, posebice što se tiče zrakoplovstva. Htjela sam postaviti pitanja vezano uz eksperimentalnu tehnologiju. To je takozvani power to gas, Dakle, povećanje količine e, obnovljivih izvora energije u potrošnji energije. E, tu dolazi e, do isprekidane opskrbe, zato je potrebno skladištiti prekomjerno proizvedenu količinu energenta. Taj power to gas omogućava nam prelazak na drugi izvor energije, odnosno iskoristiti energiju koja bi se onda unijela u opskrbnu mrežu bez ikakvog gubitka. Power to gas postupak započeo u Francuskoj u eksperimentalnom području blizu Marseja. Htjela sam vas pitati što vi mislite o ovim novim tehnologijama koje su sada samo eksperimentalne i možete li nam reći želite li vi kao povjerenik poduprijeti ovakve tehnologije? Hvala, gospođa Kaveson, izvolite. Hvala predsjedavajući. Zahvaljujem povjereniku Kanjeteu. Biću kratka jer imam premalo vremena na raspolaganju. Vi ste rekli da e, sada trebamo provesti sporazum iz Pariza, sad će prije doći do ratifikacije i trebamo nakon toga početi s provedbom. Vi ste pripremili važne direktive kako bismo dali doprinos e, e, obnovljivim izvorima energije. Imamo različita očekivanja u odnosu na ono što smo očekivali na početku vezano za ove direktive. E, htjela sam shvatiti što vi mislite, koji su vaši konkretni prijedlozi kojima možemo postići e, zadane ciljeve, a koji se danas čine tako udaljenima. Što se tiče ETS-a, danas smo o tome govorili. i Govorili smo o sektoru prometa. E, jako je važno imati na umu ne samo naše ciljeve u tom sektoru, nego moramo dati i proaktivni doprinos. Ne znam imate li neke prijedloge koji u ovom trenutku ne bi bile unutar ETS-a. Kako mi možemo doprinijeti smanjenju emisija i u tom sektoru? I još jedno pitanje vezano uz potrošače. Nedavna komunikacija o vašem mandatu iz prosinca 2015. kaže da e, više od 50% računa za električnu energiju malih potrošača e, otpada na porez u državama članicama i unatoč smanjenju cijena goriva cijena energije nije se smanjila i zbog toga imamo veliki problem. Vi ste nedavno rekli da je važno postići napredak što se tiče usklađenja poreznih stopa. Ne znam jeste li nešto učinili vezano uz to. To bi bilo jako važno. Trebali bismo imati i e, konkretne ciljeve u borbi protiv energetskih nejednakosti. mi ne smijemo doprinijeti tomu da se račun za energiju poveća samo zbog različitog oporezivanja. To je možda pitanje i za povjerenika za tržišno natjecanje. E, ali moje pitanje je, ne bismo li možda trebali imati više inovacija? Trebamo li možda pomoći e, našem, našoj poljoprivredi da postaje konkurentna? E, hvala, gospodin Huitema. Hvala povjereniče, hvala predsjedniče. Hvala na današnjoj prezentaciji. Vi ste danas govorili o poljoprivredi. Poljoprivredna je jedan od sektora koji je trenutno najviše izložen klimatskim promjenama i promjenama e, vremena. Poljoprivreda može kao prvo povećati održivu proizvodnju i smanjiti emisije kroz e, bolju učinkovitost resursa e, u poljoprivredi i općenito kroz bolju proizvodnju. Ali moramo se također fokusirati na to da budemo otporni na klimatske promjene u proizvodnji hrane. Moramo imati usjeve koji će se bolje prilagođavati promjeni klime. Kao treće, poljoprivreda može imati jako važnu ulogu u um, smanjivanju uh, stakleničkih plinova, jer uh, poljoprivreda je jedan od rijetkih sektora koji to može. Ali osim toga mi moramo imati prostora za inovacije i za poduzetništvo. Evo nekoliko primjera. Što se tiče uh, usjeva, oni bi trebali biti otporni na promjenu vremena. A što se tiče i uzgoja, moramo smanjiti i upotrebu e, gnojiva. A što se tiče inovacije u prirodnim procesima, mi možemo poboljšati kvalitetu tla kako bismo onda mogli koristiti tlo kao e, mjesto za skladištenje e, ugljika. A poduzetništvo je također jako važno. Ovdje možemo imati i vrlo praktična rješenja koje možemo iskoristiti ugledajući se na primjer poljoprivrede. Hvala, gospodin Linz. Ja, <clears throat> vielen dank. Ich ähm, eine frage, ähm, aus... Imam pitanje u smislu ostvarenja energetske unije. Posebno me zanima želja komisije da e, dovrši zajedničko tržište u smislu emisija. E, govorili smo i o e, tekućim ukapljenom plinu. Zanima me jeste li za obnovu postojećih terminala ili izgradnju novih. Zamolio bih vas za malo konkretniji odgovor o tome čemu dajete prednost i kakve reakcije e, ste primili o tome od država članica. Drugo pitanje, nakon što ste posjetili Iran zajedno s visokom povjerenicom, e, zanimaju me eventualni rezultati što se tiče e, zemnoga plina i isporuka plina. Hvala, Jolajna. Uh, Povjereniče, upravo sam se vratio sa konferencije o ulozi uh, gradova u uh, zaštiti klime. U Pariškom sporazume smo govorili, imamo ispomenute spomenute i nedržavne aktere. Dakle, moje pitanje je što mi sada činimo kako bismo uključili regije i gradove i druge nedržavne subjekte u e, zaštitu klime. Drugo pitanje vezano je uz biogospodarstvo e, mnogo se govori o budućnosti tog sektora. Znamo da postoji tehnološki napredak i da svi će za tim u Kini posebice. E, sada imamo i prvu generaciju biomase, ali možda ćemo u drugoj ili trećoj generaciji imati bolje šanse. Na primjer, proizvodnja cementa i kemikalija i druge proizvodnje linije. Možda bi ovako gospodarstvo moglo biti naša budućnost. Što vi mislite o tome? Hvala. Gospodin Selimović, izvolite. Hvala povjereniče. Zahvaljujem što ste danas ovdje s nama. Moj asistent je e, hvatao bilješke nisam bio e, ovdje do sada. Što se tiče e, stvarnosti i političke stvarnosti znamo da tu postoji jaz. Kao što znate, korištenje ugljika je najgore, najgora stvar za gospodarstvo. Međutim, istovremeno nitko ne želi se toga odreći. Čuli smo da će Vattenfall prodati svoju djelatnost za još veće iskorištenje. Ja bih htio znati kako je to kompatibilno s našim ambicioznim planovima za klimu. Kao drugo, svi znaju da ne samo na europskoj razini ciljeva e, u pogledu sigurnosti za klimu mi imamo nekakve ciljeve. Dakle, htio bih znati što planirate učiniti konkretno i kako je to kompatibilno s našim ambicijama u pogledu klima. Što se tiče prometa, posebice cestovnog prometa. Cestovni promet se povećao od 90. godina. Ipak, još uvijek ništa nije poduzeto kako bi se to smanjilo. Dakle, pitanje je nije li možda preveliki jaz između stvarnosti i političke volje. Hvala, gospođo Šrejer-Pirik. Hvala, predsjedavajući. Hvala vam. Kao prvo čestitam povjereniku na e, dogovoru na konferenciji COP21. Što se tiče poljoprivrede, I znate da i kao i povjerenik Phil Hogan u pogledu poljoprivrede imamo različite probleme vezano uz ugljični dioksid zato što imamo gnojivo koje se proizvodi kao nus proizvod uzgoja životinja i mi u e, nizozemskoj znamo da zbog toga dolazi do velike proizvodnje metana Emisije CO2, emisije metana koje dolaze iz poljoprivrede, kako će se one uključiti u ovaj okvir? E, vjerujem da je e, gnojivo nešto Zašto se mogu predvidjeti nova rješenja u koja će se uključiti i poljoprivrednici. Imamo i pasivne kuće u Nizozemskoj i e, energetski neutralne stambene zgrade je, su nešto u što valja stvarno investirati e, i to i ne samo u obnovljive izvore energije. E, to je jedan od ključ odgovora na ovo pitanje. Ja mislim da treba uključiti građane, a ne misliti da vlade uvijek znaju bolje rješenje. Hvala, gospodin Zorinjo. Hvala, predsjedniče. Dobar dan, povjereniče. E, htio bih znati što vi mislite o ovom pitanju koje je već jučer postavljeno vašem kolegi, gospodinu Vela. E, što se tiče e, nuklearnog programa, rečeno je da kako bi se poštivala direktiva koja je na snazi, europske države trebaju 150 milijardi do 2025. godine ova sredstva će biti predviđena samo u mjeri od 50% u proračunu. Vi, kao što znate, Španjolska treba 15 milijardi, a samo 3,4 milijarde predviđeno u proračunu. E, postoji još jedan e, slučaj u Marašu koji vi dobro poznajete. Nedavno je došlo do raznih incidenata. Ipak e, ta elektrana koja je na granici između Portugala i Španjolske još uvijek funkcionira. I bilo koja tragedija koja bi se dogodila u u toj centrali e, mogla bi dovesti u pitanje opskrbu energijom Lisabona i onda bi to bila velika tragedija za čitavo područje. Mi sada e, izračunavamo trošak za okoliš koji bi proizašao iz termonuklearnih e, elektrana koje su još uvijek operativne unatoč tomu što ne bi trebali biti. Tu postoji još jedna veza između Afrike i Eberskog poluotoka. E, postoji e, li nekakvi planovi za veze između ta dva područja? E, trebalo bi svakako prikladno izračunati trošak nuklearnih elektrana. Što vi mislite o tome? Hvala. Hvala, predsjedavajući. Hvala povjereniče e, što ste nam predstavili ovako ambiciozan plan. Htio bih se da vratiti na pitanje koje su postavili drugi. Ipak tu me nešto još više zabrinjava. To je sektor čelika. Vi ste predvidjeli za e, kineski e, čelik uvoznu carinu. Imamo i neke sektore koji su izloženi e, istjecanju ugljika. E, hoće li ovdje doći do usklađivanja ili ćemo nastaviti sa trenutnim sustavom e, zbog kojeg dolazi do teških posljedica. Kolega je govorio o sektoru uzgoja životinja koje je prilično zabrinjavajući htjeti i pitanje proizvodnje poljoprivrednih proizvoda u um, trgovinskim sporazumima s trećim državama. E, mi bismo mogli i izbjeći emisije vezane uz ovu vrstu prijevoza. Hvala povjereniče, zahvaljujem povjereniku. Vi ste se koncentrirali na dekarmonizaciji e, prometa, specifično na kamione i uzeli ste u obzir i razna pitanja. Međutim, imajući na umu trenutni scenarij, izgleda da postoji široki sporazum oko toga da bi struja mogla biti čišći izvor energije i jeftiniji u budućnosti, ali možda i ne za prometa Izgleda da bi transport, prijevoz bi se trebao koncentrirati upravo na električnoj energiji. Kako će komisija dati prioritet ovom aspektu, a i stvaranju E, glatko funkcionirajućeg tržišta za promet, imajući na umu da nismo imali ravnomjeran e, napredak u Europi u tom području. Smatrate li da ćete imati i u buduće i bolje odredbe u, u uredbi za emisije ugljičnog dioksida? Hvala. Nemamo više upisanih govornika, odnosno pitanja, a sada imate riječ za odgovore. Hvala vam. Gospodin Belet je spomenuo sektore koji su u sustavu ETS-a i koji nisu. Dakle, prvo imamo prijedlog komisije koji je već u parlamentu, potom je tu odgovarajuća direktiva. Ne znam hoće li postići dogovor o eots e, e u Vidjet ćemo kako će se postići ravnoteža u tom smislu, ali mi smo iznijeli odgovarajuće prijedloge. Politika je politika, vidjet ćemo što će se dogoditi. Također možda će u posljednjoj fazi intervenirati Europsko vijeće. Ja ću pokušati dostići, postignuti dakle, dogovor kada je riječ o meritumu. Ne želim da se ovo dodatno komplicira. Međutim, jasna mi je politika koja je opletena u ove slučaje. Vidjet ćemo koji će biti i ishod e, sastanka na vrhu. Zato se držim e, tih, e, tih odluka, dakle, vijeća iz listopada, tu koliko god mogu. Međutim, parlament će donijeti vlastitu odluku. Slično je sa komunikacijom o sektoru čelika, dakle, ishvatanja CO2 i korištenja novih tehnologija, tu će možda biti novih mogućnosti, tu valja dodatno razmisliti jer nam je jasna zabrinutost, ali kad smo iznijeli prijedlog, bavili smo se najboljim performansama, energetski intenzivnim sektorima, to je bila logika za prijedloga, zato što svaki sektor ima svoje specifičnosti. Jasno nam je da se to donosi određene rizike, tu također i pitanja vezana s tržišnu takmicu i tako dalje. Što se tiče fonda za inovaciju, a to je za sve zastupnike koji su se dotaknuli inovacija u svojim pitanjima. Moramo investirati investicije u tehnologije koje su nam potrebne. Dakle, hvatanje ugljika, power to gas, voda i tako dalje. Zašto se tu ne, ne postižu dakle, potrebne inovacije? Ja ću se tu više koncentrirati na ta pitanja. Ne, imamo problem u sektoru čelika, ali glavni čimbenik nije cijena. ugljika unutar sustava ETS-a. Imali smo dakle dobru pokrivenost e, dozvolama. Međutim, višak koji proizvodi e, Kina, to dovodi do stvaranja visokog troška energije u Europskoj uniji, dakle ona je viša nego kod naših konkurenata. Tu puno, dakle, investiramo kao komisija Zahvaljujući ovim zakonodavnim eh, promjenama imat ćemo veću, veću tržišnu utakmicu kod proizvodnje električne energije i plina. To se tiče pitanja zastupnice Višnjevske, Kine i tržišta statusnog gospodarstva, ali statusa tržišnog gospodarstva. Mi sada to trenutno analiziramo i uskoro ćemo donijeti svoju odluku, ali izradili smo komunikaciju, dakle imamo globalnu sliku dodjeljivanja dakle, statusa tržišnog gospodarstva Kini. Potom pitanje, istina da nisam govorio o pomorskom sektoru, IMO će također tu provoditi odluke koje se tiču nadzora i izvješćavanja tu smo postignuli sporazum i nadamo se da će on biti prihvaćen i kada je riječ o dokumentu iz Marakeša. To je jako važno za nastavak rada nakon eh, Pariza i pregovora sa Svjetskom agencijom za zrakoplovni promet. Zastupnica Auken. Ja sam pitanje vezano uz biomasu. Biomasa igra vrlo važnu ulogu. Ja sam posjetio neke zemlje članice da vidim kako se provodi direktiva. Ovo je među našim prioritetima. Radim na ovom pitanju zajedno sa povjerenikom Hoganom i Velom i u direktivi dakle, o obnovljivim izvorima energije ćemo se time pozabaviti krajem ove godine. Naučili smo iz grešaka i pobrinut ćemo se da ne dođe do tih grešaka koje su se dogodile u vezi sa promjenom korištenja zemljišta. Moramo e, jako dobro definirati kriterije kojima ćemo izbjeći taj problem. Istovremeno biomasa je izvor energije koji ćemo nastaviti koristiti u budućnosti. Moramo se osigurati također da ona bude ekološki prihvatljiva i da bude održiva. Postavljeno je pitanje, još jedno pitanje vezano uz promjenu korištenja zemljišta i power to gas, ali na to sam već odgovorio. Mi ćemo pozdraviti svaku inovaciju koja će moći dati svoj doprinos u korištenju obnovljivih izvora energije i hvatanja ugljika. Dobro je razvijati ovaj tip e, skladišta. Međutim, imati mogućnost e, platiti to našoj industriji. Tu je i tranzicija ka gospodarstvu sa niskom stopom ugljika. To će biti postupni prelazak i moramo se dakle e, koncentrirati na korištenje najčišće moguće energije. Zastupnica Kabeson je naglasila važnost e, prometnog sektora. Mi ćemo u vezi s tim izraditi dakle, komunikaciju dakle, koja će se baviti dekarbonizacijom prometa i izradit ćemo dakle, dio prijedloga koji će se ticati autonomnih prijevoznih e, sustava, potrebne infrastrukture Ključni element je dakako inovacija, dakle prijevoz učinkovitim e, sustavima, ne samo kada je riječ e, o vozilima. Tu govorimo o inovacijskoj strategiji koju ćemo predstaviti krajem ove godine. Vodit ćemo računa i o načinu upravljanja prometom. Električni automobil je svojevrstan izazov i mnogi su zastupnici govorili ovom pitanju. Trenutno je ova tehnologija skupa, ali nedostaje infrastruktura za punjenje ovih automobila i time se moramo brzo pozabaviti. Također ovo je u vezi sa direktivom o energetskim performansama zgrada. Dakle, govori se o ovim sustavima za punjenje koje bi se trebali ugrađivati u zgrade. Dakle, možete parkirati Možete i sami pogledati koliko ima u ovoj zgradi, recimo, e, potrebnih priključaka u parkingu, pa to se događa i u drugim mjestima poput supermarketa i tako dalje. Moramo dakle organizirati tu infrastrukturu za punjenje električnih automobila. Radi se na tome i u sustavu autocesta u Španjolskoj imamo jedan zanimljiv program s tim u vezi. Dakle, moramo riješiti taj problem. Imali smo i pitanje vezano za unutarnje tržište plina, a ono što komisija nastoji e, urediti to je osigurati dostavu dakle plina. Imamo određene rute, te pitanje dobavljača. Imamo odgovarajuću strategiju koja se bavi ovim pitanjem. I interkonekcije koje su potrebne moraju se ostvariti na način da se skoristi sav potencijal iz planova. Zgradit ćemo i neke nova postrojenja, poput onog u Hrvatskoj. Dakle, imat ćemo odgovarajuće tržište prirodnog plina. Poruka koju sam dobio u Iranu također se ticala plinovoda i tržišta plina, ali smo problem u pregovorima sa tranzitnim zemljama, oni su tražili odgovarajuće tranzitne naknade koje su bile jako visoke i LNG je e, brži e, prijedlog, brže stvari prijedlog. Imali smo dakle i tri projekta u Iranu koje su zaustavljena, međutim evo sada će se na njima nastaviti raditi. je spominjao gospodarstvo, da, ali Imamo programe koji potiču inovaciju i odgovarajuće zakonodavne e, scheme koje se time bave. Ono što je potrebno dati inovatorima je siguran regulatorni okvir kako bi mogli sigurno investirati u nove tehnologije. Potom zastupnik Selimović imamo Dakle, plinovod koji je on spomenuo idu u skladu sa diversifikacijskim planovima, mm, dakle, koji se tiču opskrbe plinom. Imamo situaciju u kojoj se moramo osigurati prijevoz, dakle, iz Ukrajine. I sav evropski zakonodavni okvir se mora ravnomjerno primjenjivati u Europskoj uniji. Uh, uh, to pitanje gospodina Zorinja, dakle, o nuklearnim postrojenjima. Pa tu imamo izvješće. Komisija mora izraditi to izvješće. Dakle, to je stvarno stanje stvari. Sigurnost je dakle na nadležnosti nacionalnih regulatornih tijela i država i mi ćemo provoditi direktivu, dakle tri nove direktive koje imamo na raspolaganju, dakle testovi nakon događaja u Fukushimi, dakle na pitanja u nuklearnim postrojenjima, ali nacionalna regulatorna tijela moraju međusobno surađivati. I mi pratimo ne samo ovaj slučaj koji ste vi spomenuli, već i slične slučajeve u Luksemburgu ili u baltičkim zemljama. Dakle, jasne su nam e, vaše zabrinutosti. Imamo jako ambiciozno zakonodavstvo u tom smislu, možda neambicioznije na e, svijetu i želimo da ga nacionalna regulatorna tijera provode. Pilara Juso je postavila najteže pitanje. i primili smo na znanje sve te probleme i radimo na tome. Zastupnica da li, evo, puno sam toga zapisao, više nije ja sam rukopis. Još jedno pitanje o porezima. Što ćemo učiniti o, kada je riječ o cijenama električne energije? Želimo tržište na kojem neće postojati prepreke. Dakle, moramo vidjeti kako će biti situacija na nacionalnoj razini, ali i na europskoj razini. Moramo, ukoliko su potrebni dakle, neki mehanizmi vezani uz kapacitete, onda će se to urediti na nacionalnoj razini moramo ukloniti regulatorne cijene. Istovremeno zastupnica Kabeson je to spomenula potrebno riješiti probleme koji proizlaze iz energetskog siromaštva. Popredsjednik Ševčović je na čelu radne skupine koju čine brojni povjerenici i oni trenutno rade na tome kako najbolje ocijeniti energetsko siromaštvo i potom kako riješiti probleme koji iz toga proizlaze. Ja sam se nastojao držati vremena i obuhvatiti sva pitanja. Vidim da su neka pitanja bila poprilično specifična. Ja problemi, to je još jedno pitanje vezano uz metan eh, iz poljoprivrede. Da, kada je riječ o promjeni prenamjene zemljišta, vodimo računa o deforestaciji, dakle upravljanju zemljištem, a tu je mogućnost smanjenja dakle u nekim drugim sektorima kako bi se kompenzirale ove emisije iz eh, poljoprivrede, dakle postoji ova mogućnost kompenzacije kojom se radi na tome, a tu je i inovacija kojom bi trebalo smanjiti e, razinu emisije. Tu ćemo pozdraviti doista svaku inovaciju u ovom području. Hvala lijepo gospodine povjereniče što ste sudjelovali na ovom sastanku. Hvala vam što ste pokušali odgovoriti na što veći broj pitanja i ovdje ćemo zaključiti. Hvala povjereniku. Što da je na važnost ovom dijalogu sa odborom Envi. Hvala lijepo, vidimo se popodne.